Učiti sutra u 12 će se o tome glasati. Svima želim e, blagoslovljen noćni mir i naravno isto tako komisiji, iako poslije